imamo dvije stvari zajedničke. Prije svega, to je naša odgovornost prema tim milijunima ljudi, odnosno prema ljudima koji su povjerili svoje nade u nas kao i svoje strahove. A drugo, svi mi ovdje imamo veliku sreću. Veliku sreću jer smo proveli život u službi drugih. I proveli smo jedan pun život. Ali samo ako ispunimo očekivanja milijune ljudi koji su danas sa nama ovdje i uz nas. Ako u tome ne uspijemo, oni najosjetljiviji platit će najvišu cijenu. Mladi ljudi, mlade žene, koji gledaju u svoju budućnost, a u njoj ne vide ništa. Unezvjerene majke, izbjeglice, koje vode sa svojom svoju djecu, a nema a nemaju svoj dom ili ništa što bi se moglo nazvati domom ili pak tjeskobni očevi koji nemaju priliku skrbiti za svoje voljene. A tu su također i mnogi koji se osjećaju marginaliziranima, a njihov identitet je u opasnosti. Ključno obilježje proteklog desetljeća bilo je obilježeno ljudima koji traže svoj glas. Milijuni ljudi sjeli su, na, sjedili su na ulicama, prosvjedovali, okupirali, slali poruke putem Twittera, interneta, hashtaga i tako dalje. I to su činili vrlo jasno i glasno. A svi oni žele jedno te isto stvar, a to je pravedna prilika, fair šansa da se bore. Dragi prijatelji, ljudi diljem svijeta izrazili su svoju želju za odredište na kojem žele doći ja oni gledaju u nas kako bismo ih vodili na tom putu. Gledaju u nas kako bismo ih pripremili i kako bismo predvidjeli prepreke koje će se naći na putu. To dovodi i do čitavog niza pitanja koje bismo mogli nazvati što ako. A ta pitanja nisu puka teorija, puki hirevi, osobito u mojoj regiji, gdje se najgori mogući scenarij vrlo često ne nalaze u carstvu hipoteza, već su najčešće i prečesto zapravo vrlo blizu granicama naše stvarnosti. Osim toga, ono što se događa na Bliskom istoku vrlo često se odražava i u ostatku svijeta. Najprije ću nešto reći o najdubljoj rani moje regije. Što ako svijet odustane od rješenja dvije države, palestinsko-izraelskog eh, sukoba. Više od 70 eh, eh, godina sukoba urodili su kaosom, ali isto tako i nadama u mir i u pravdu. Danas oni koji podupiru jednu državu pokušavaju nametnuti nezamislivo rješenje za tu regiju i za svijet. Jedna država, u kojoj postoje strukturalne nejednakosti, u kojoj su palestinci drugorazredni građani. Dakle, jedna država koja će okrenuti leđa svojom, svojem susjedstvu i ustrajati u podjelama, u, podjelama koje postoje među ljudima i među vjerama. prije pet godina stajao sam u ovom domu i govorio sam o opasnostima koje će se dogoditi ukoliko ne krenemo naprijed prema miru. I danas vam iskreno mogu reći da su opasnosti još veće. Nastavlja se gradnja naselja, nastavljaju se, nastavlja se nasilje, a sve to zanemarujući međunarodno pravo. Mm, bezbroj puta sam to rekao na bezbroj načina, ali reći ću to još jedan puta i ponovo. Svijet u kojem ima više mira nije moguć bez stabilnog Bliskog istoka a stabilan Bliski istok nije moguć bez mira između palestinaca i izraelaca. Što ako Jeruzalem, grad koji mi je osobno e, veoma dragi i koji je od velike povijesne važnosti za moju obitelj. Što ako taj grad i dalje svojataju više, svojata više strana? Možemo li dopustiti da lišimo kršćane i muslimane njihove duhovnosti, mira i koegzistencije koji, koju simbolizira ovaj grad? I možemo li dozvoliti da potone u politički sukob? A sada ćemo Neš, sada ću nešto reći o najnovijem sukobu i trvenju između SAD-a i Irana. Što ako sljedeće puta niti jedna strana ne odstupi i što ako nas sve uvuku u neizreciv kaos? Puni rat dovodi u pitanje stabilnost čitave regije. Što više, predstavlja rizik za turbulencije u globalnoj ekonomiji, uključujući i e, tržište energeneta. Isto tako, prijeti ponovnom pojavom terorizma diljem svijeta. A sada ću vam postaviti još jedno pitanje, što ako? Što ako Irak ne uspije prepoznati potencijal i težnje svog naroda i što ako ponovno potone u novi sedamnaestogodišnji e, ciklus obnove i kolapsa, obnove i pada ili još gore sukoba. Irak je dom e, dvanaest 12 posto svjetskih dokazanih rezervi nafte. Ali ono što je još važnije, Irak je dom više od 40 milijuna ljudi koji su patili kroz više desetljeća rada, rata, koji su patili zbog sankcija, okupacije, e, sektaških sukoba i terora, i terora koji je širio ISIS. Danas njihova budućnost počiva na veoma krhkom miru i ja neću napustiti svoju braću i sestre u toj zemlji. A što ako Sirija ostane taoc globalnog rivalstva i ako ona ponovno potone u građanski rat i građanski sukob? Što ako se ponovno pojavi ISIS i što ako Sirija postane pozornica za, odnosno postane mjesto odakle će se organizirati napadi diljem ostatka svijeta. Sirija možda više nije u glavnim vijestima i pate daleko od pogleda drugih, ali kriza u Siriji je daleko od toga da je gotova. Više od, prije više od devet pa u proteklih e, devet mjeseci više od pola milijuna ljudi je raseljeno, većina njih su izbjeglice. Želi li bilo tko u ovom domu ponovno doživjeti sirijsku izbjegličku krizu sa svim užasom i sa svom patnjom koja, koja ona povlači za sobom. Želi li netko od vas još jedan puta vidjeti mrtvo dijete koje je nasukano na obalama naših e, mora? Ja znam da govorim u ime svih, a odgovor je apsolutno ne. I da vas pitam, što ako i Libija potone u potpuni rat i što ako Libija postane propala država? Što ako je Libija nova Sirija, samo mnogo bliže kontinentu koji vi nazivate svojim domom? I još jedan put želim reći. Što ako arapske vlade ne uspiju otvoriti više od 60 milijuna radnih mjesta koja, koji su potrebni omladini u nadolazećim desetljećima. A što ako u tome ne uspijemo, za nećemo stvoriti e, savršeno okruženje za ekstremističke skupine? Njihovo regrutiranje članova postaje puno lakše ako iza sebe ostavimo trag ranjivosti i beznađa. Možemo li si dopustiti da mladi ljudi u toj regiji žive bez nade. Prijatelji, neko ovo promišljanje o mogućim scenarijima bude nešto što je produktivno. Nešto što će spriječiti bezbrojne tragedije i nešto što će štititi naše ljude na njihovom putu prema naprijed. Moja vjera u Boga osnažuje moj optimizam i moju vjeru u snagu i otpornost čovječanstva. Uvijek postoji bolja i ujedinjenija verzija nas. Sveti Kuran nas uči da oni koji ustraju u strpljenju i koji vjeruju u Boga, da će oni požnjeti najveće nagrade. Strpljenje je teško u svijetu koji čini se nikad ne usporava, u svijetu u kojem ljudi donose sekund, e, odluke u sekundi i, e, i očekuju također instant rezultate. Vodstvo, vodstvo s druge strane zahtjeva upravo suprotno. Promišljanje, mudrost, i sposobnost dugoročnog promišljanja. Više od ikada potrebna nam je strpljiva politika, zato što svi imamo odgovornost da očuvamo dugoročne interese naših naroda i dugoročnu dobrobit naših naroda mi eh, na događaje oko nas moramo odmjerenim reakcijama, odmjerenim odgovorima reagirati, a ne automatskim reakcijama, zato što politika nije igra u kojoj pobjeđuje onaj koji je najbrži. Ponekad što brže idemo, to se više udaljavamo od eh, završne linije. Eh, moj otac, pokojni kralj Husein, naučio me je da je izgradnja mira uvijek teži, ali bolji, viši put a teškom cestom i teškim putem najbolje se kroči zajedno s prijateljima, prijateljima poput vas i ljudima iz Europe, kako bismo zajedno mogli ostvariti budućnost kojom, kojom, e, za kojom teže naše ljudi, a to je budućnost kakvu oni i čitav naš svijet zaslužuju. Hvala lijepo. Zahvaljujemo njegovom veličanstvu. E, on je naš vrlo dragi govornik ovdje u Europskoj uniji i prijatelj Europskog parlamenta. Čuli smo njegove riječi. Hvala vam na njima, hvala vam na vašoj strasti, e, na požrtvovnosti da postignete mir bez sukoba kroz dijalog. Imamo toliko posla koje trebamo odraditi zajedno mislim e, da će se u ovoj godini pokazati još veća potreba za svima onime što moramo zajednički odraditi. Hvala vam. Sada imamo dve minute predaha i onda ćemo početi s glasovanjem.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 sati 20 e, je procijenjeno trajanje glasanja. Nadam se da ćete mi pomoći da brže to odradimo. E, prvo e, krećemo o konferenciji predsjedništva. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. E, dolazimo do izvješća Višnjevska. E, imamo poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Ich sehe nichts. I E, gospodine Kolikolaja, prvo da zaključimo glasanje. Jesu li svi glasali? Die Zaključujem glasanje. Usvojeno. Gospodine Kolaja, kolega Kolaja, izvolite sada. Now point moja točka je malo pomjerena. Htio sam vas zamoliti, možete li sačekati, prije e, sačekati da svi sjednu? Na taj način ćete dobiti njihovu pozornost. Bilo je jako puno buke i nije se moglo čuti ono što ste rekli. Hvala lijepo. Pa mislim da smo uspjeli ipak zajednički nekako to srediti. E, zatim e, izvješće poreba, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali elektronički? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Iz vješća Vajdere poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Zatim rezolucija o Europskom zelenom planu. 45. Amandman za. Protiv. Suzdržani odbija se. 53 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 21. Poimenično otvaram glasanje. Haben alle abgestimmt? Ja. E, zatvaram glasanje. Odbija se 46. Poimenično otvaram. Alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram. Abgelehnt. Ursprünglich e, prvi dio, e, originalni tekst, e, za protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio, protiv suzdržani usvaja se. provjeravamo drugi dio, otvaram glasanje. am ali abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 14 poimenično otvaram glasanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak drugi, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio poimenično otvaram. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Stavak treći, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio poimenično otvaram. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Angenommen. Usvojeno. E, prijedlog 2 za, protiv, suzdržani. Puno suzdržanih, provjeravamo, otvaram glasanje. am alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se za 15. Eh, otvaram glasanje poimenično. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 47. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 16. Poimenično otvaram. Zatvaram. Odbija se. 23 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Stavak 6. Izvorni tekst prvi dio. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 48 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 3 za. Protiv suzdržani. Ponovno relativno suzdržani, puno suzdržanih e, provjeravamo elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani odbija se. 26 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Stavak 9. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 27 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst u dva dijela poimenično prvi dio otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasanje elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 28. Poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 49 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 17 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 4 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 52 dva dijela poimenično otvaram elektronički za prvi dio. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 14. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 67 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 15. E, izvorni tekst, e, prvi dio, e, poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio za protiv suzdržani odbija se ali provjeravamo ipak otvaram glasanje Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 16. u četiri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za. Oprostite, krivo sam, krivo sam. Nemojte se uzrojavati, usvojeno. Treći dio za, dobro, oprostite. Odbijeno, odbijeno sam htio reći, oprostite, dva put sam krivo rekao. Treći dio, dakle. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 68, e, poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbijeno. Stavak 10. Poimenično otvaram glasanje. Jesu svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 68. 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 73. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 22 u pet dijelova, izvorni tekst, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvojeno, drugi dio poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno treći dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Četvrti dio također poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se peti dio. Poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Jedan za, protiv, suzdržani. Odbija se. Provjeravamo. Predlog 1. Otvaram. Odman 1. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 23. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio. Poimenično otvaram za prvi dio. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. nisu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 29. Poimenično otvaram glasanje. nisu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 30. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 41 od dva dijela poimenično prvi dio otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 42. Izvorni tekst u tri dijela poimenično. Prvi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. 24. Prvi dio. Usvaja se drugi dio. Od 24. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se treći dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 42 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 31 u dva dijela poimenično. Otvaram za prvi dio glasanje elektronički. A jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. pet, Poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst, e, stavak 27. u dva dijela. Prvi dio, poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest, amandman šest za, protiv, suzdržani, odbija se. Želimo provjeriti. Odakle odbija se 32, poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 poimenično, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 30, izvorni tekst e, u dva dijela, prvi dio, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18, poimenično, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 33. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 34. Izvorni tekst poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 51. Amandman za, protiv. Svi se izgleda umorili. Tko je za? Amandman 51. Protiv. Suzdržani odbijeno. Stavak 36. Dobro, provjeravamo. Amandman 51. Elektronički otvaram. Jesu svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Navak 36. izvani tekst u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 72 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 70 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 40 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 8 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst, e, Stav 43, prvi dio. Protiv. Suzdržani, usvojeno. Drugi dio za. Protiv suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 45, izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 46, izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dva za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio poimenično otvaram glasanje. Nisu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 47. Izvorni tekst u sedam dijelova. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šesti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, sedmi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49. izvorni tekst u četiri dijela, sve poimenično. Prvi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno treći dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno četvrti dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Devet poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 11. Poimenično u dva dijela. Otvaram za prvi dio. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 11. Drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Znači, e, ne idemo onda na glasanje originalnog teksta. 54. Amandman otvaram glasanje poimenično. 54. Poimenično otvaram elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 53 u dva dijela. Prvi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19 poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 55. Izvorni tekst, poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 7. Poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 56. Izvorni tekst u tri dijela. Svi poimenično. Prvi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Treći dio. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 57. Izvorni tekst. Prvi dio. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvojeno, treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 60. Izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55. Amandman poimenično. Otvaram glasanje. Svi su li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 65. Izvorni tekst u tri dijela. Sva poimenično. Otvaram za prvi dio. Nisu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Treći dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 56. Poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 72. Izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržano usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjeravamo stavak drugi, 72, znači drugi dio, otvaram glasanje elektronički, jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 73. Izvorni tekst u dva dijela. Poimenično prvi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 34 amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 izvorni tekst, e, stavak 75 izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 poimenično otvaram. Haben abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 80. izvorni tekst. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio poimenično. Otvaram. jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 71 poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 12 poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 57 poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se izvorni tekst, time je riješen. Sad dolazimo do 83 izvornog teksta u pet dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35. amandman poimenično otvaram glasanje. Nisu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 85. izvorni tekst poimenično otvaram glasanje. Jesu svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 59. amandman poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 36. amandman. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se izvorni tekst u četiri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, Provjeravamo drugi dio, provjeravamo drugi dio, otvaram elektroničko glasanje. Jesu li svi glasali? zatvaram. Usvojeno. Treći dio, tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Četvrti dio, poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 90. izvorni tekst e, u pet dijelova, svi poimenično, otvaram za prvi dio. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno drugi dio, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno treći dio, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Četvrti dio. Otvaram glasanje. Četvrti dio. Otvaram. Sada zatvaram. Usvojeno. Peti dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Amandman 60 poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 91 u dva dijela. Prvi dio protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 37 amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. 38 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 39 poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 64 poimenično, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 99. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. 105. Izvorni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 62 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. odbije se. 13 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst. 107 e, poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 63 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 20 poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram usvojeno. 65 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno 44 za, protiv, suzdržani, odbijeno. I sada rezolucija u cijelosti, poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Wir kommen nun zur Entschließung betreffend die Rezolucija o eh, provedbi nadzoru odredaba o pravima građana u E, stavak osmi, e, poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Stavak 12. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Osamnaest 18. E, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 19. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 20. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Rezolucija u cijelosti. E, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. A sada dolazimo a sada dolazimo do izvješća Lima. Glasamo o stavku 3, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio e, za protiv usvojeno, drugi dio za protiv e, usvojeno, stavak 7, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za protiv suzdržani usvojeno, treći dio za protiv suzdržani, usvojeno. Osam, Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Devet, Amandman poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 4